radu na izradi ovog teksta i pozivam vas sve da nas podržite tijekom glasovanja danas poslije podne. E, zahvaljujem ja, ja vama, gospođo Ris. Rasprava po ovom pitanju je zaključena. Podsjećam vas e, da će se e, po ovom pitanju glasovati u 11.30. Sljedeća točka dnevnog reda je komunikacija komisije o nadzoru i interesu eh, građana Europske unije u nadzoru eh, od strane SAD-a programu Prizma NSA. Želim vas informirati, uvaženi kolege, da imamo određen popis govornika koji će govoriti u ime kluba zastupnika, ali neće biti plave kartice, niti catch the procedure, dakle spontanog javljanja za riječ. Sada najprije dajem riječ gospodinu Borgu e, za uvodnu riječ. Izvolite, gospodine povjereniče. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja ću pročitati izjavu od komisije i ovdje sam umjesto potpredsjednice Regin koja e, nije mogla doći. Europska komisija je zabrinuta zbog nedavnih izvještaja medija prema kojima vlasti Sjedinja američkih država ekscesivno primjenjuju na širokom e, širokom okviru e, podatke e, europejaca koji idu na američke online mreže. Program kao što je takozvani program Prizma i programi E, ugrožavaju temeljna prava na privatnost i zaštitu podataka građana Europske unije. Predmet prizma prizam e, zabrinjava europejce glede upotrebe njihovih osobnih podataka online i e, u cloudu. 70% europejaca je zabrinuto da e, njihovi osobni podaci koje e, posjeduju tvrtke mogu biti upotrebljeni e, u druge svrhe nego u svrhe za koje su već inicijalno prikupljeni. Prizma već podcrtava dakle odnose između Europske unije i SAD-a. Što se tiče zakonodavnog sustava e, SAD-a samo e, američki građani e, su zaštićeni od korištenja svojih podataka u Europskoj uniji, povjerljivost je podataka online je zaštićena i priznata bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. E, izvješća su osobito zabrinjavajuća, no zakonodavno pitanje koje je ovdje posrijedi nije novo. Njime se bavila komisija e, već u prošlosti. Evo da ću vam samo jedan primjer. Komisija je već e, radila na pitanju korištenja osobnih podataka europejaca tijekom pregovora sa, sa američkim državama. E, u e, oblasti policijske i sudske suradnje. Kao što znate, potpredsjednica Reding je dobila e, mandat da pregovara sa Sjedinjameničkim državama i ona ovaj dom i članove odbora LIBE informira o napretku tih pregovora. Komisija traži da se Sjedinjene države jasno izjasne za zaštitu temeljnih prava e, podataka građana Europske unije i što se tiče pristupa i da oni budu e, tretirani isti način kao e, građani Sjedinjenih američkih država. Što se tiče programa Prizma, komisija će pokrenuti to raspravu o tom pitanju sa Sjedinjenim američkim državama prvom prilikom i zahtijevati razjašnjenja što o tome da li e, pristup e, osobnim podatima u programu Prizma, da li je ograničen na pojedine slučajeve i, i pokrenut na osnovu određenih sumnji ili da se tu radi o ugrubo e, preuzimanju podataka. Potpredsjednica Redding će jasno i determinirano e, raspravljati o tom pitanju na sljedećem ministarskom sastanku u petak u e, Dublinu. Mimo e, konteksta sa Sjedinjenim američkim državama, Europska unija može djelovati kako bi se uvjerala da se da si da jasno zakonodavstvo koje će omogućiti da se bori s takvim situacijama, osobito kada je riječ o zaštiti podataka pod trenutnim zakonodavstvom Europske unije e, direktiva iz 1995. o zaštiti podataka e, e, kaže da kada se radi o zaštiti podataka europskih europejaca treba sudac u državi u kojoj se to odnosi postarati se da prava budu zaštićena Komisija smatra da e, ovo treba dodatno ispraviti. Naime, ovdje se radi o cilju prijedloga o e, regulativi zaštite osnovnih podataka. Predsjednica Reding zahtjeva da se zadrži, ali i ažurira zaštita podataka europskih građana, da se zna kada su kršena njihova prava i da se postara da kada se iznese određena zabrinutost da se radi o stvarnoj opasnosti. Konkretnije reforma zaštite podataka Europske unije mora se postarati da će Europska unija biti u stanju da se, da se riješi da se riješe problemi poput e, programa Prizma sa jasnom odredbom e, na cijelom teritoriju E, neeuropske tvrtke e, koje nude dobra e, europljanima morat će poštovati zakon Europske unije o zaštiti podataka u cijelosti zašta podataka izložiti se dakle odgovornosti u slučaju izvoza podataka E, odluka 19 predložene odluke e, odražava našu, naš stav sljedeći kako bi se izbjegla sukob stavova sa trećim zemljama u vezi sa e, osobnim podatkacima europljana. To treba biti učinjeno ustanovljenim europskim legalnim zakonodavnim kanalima Europski parlament e, je uložio amandmane kako bi se dodano e, razjasnile e, odredbe te odluke po kojom bi suci suda i u trećim zemljama trebali postupati po zakonima Europske unije. Komisija će e, analizirati taj prijedlog. Uvaženi zastupnici, gospođa predsjedavajuća, gospođa Reding smatra da brzo usvajanje ovog prijedloga može riješiti probleme u slučaju prikupljanja podataka od strane stranih tvrtki Komisija stoga moli ovaj parlament da podrži ciljeve i načela za, europske zaštite e, podataka i da se e, postara za e, hitro usvajanje ovog paketa mjera. Hvala vam, povjereniče Borg. Sada će dobiti riječ povjerenici u ime kluba zastupnika. Sada gospodin Weber na četiri minute u ime EPP-a. Gospođo predsjedavajući, gospodine Pavaniće, moji podaci pripadaju meni. To je osnovno načelo europskog razmišljanja što se tiče zaštite podataka, a i država mora to načelo da meni pripadaju moji osobni podaci, da ja moram odlučivati što ću s njima učiniti i oni moraju dakle to e, načelo poštivati. Država mora jasno i ozbiljno se zauzeti za te granice i stoga su ovi, ovi podaci koje smo sada čuli iz Sjednih država jako zabrinjavajući, jako je dobro što imamo ovu raspravu i isto tako se nadam da će i u Americi početi sada ponovno jedna rasprava o ophođenju s osobnim podacima. Neprihvatljivo je, i to želim reći u ime cijelog kluba zastupnika Europske pučke stranke, da u Sjednim državama postoje različiti standardi što se tiče zaštite osobnih podataka za njihove građane i za strance. To je neprihvatljivo i to moramo jasno dati do znanja našim američkim prijateljima. Činjenično stanje je takvo kako jest, mi moramo sada definirati naše ciljeve. Kao prvo, moramo znati što se događa i stoga komisija, posebice potpredsjednica Reding, ima potpunu podršku Europskog parlamenta kada će u Dublin zatražiti e, jasnoću, e, tražiti pravni temelj tih odluka i e, provedbe ovih mjera. Kao drugo želimo transparentnost i od strane poduzeća. Ako Google, Facebook i druga poduzeća zarađuju e, stvaraju veliku dobit u EU, onda njihovi korisnici imaju pravo na jasno znanje koriste li se njihovi osobni podaci ili ne. Kao treće, trebamo se osvrnuti na Veliku Britaniju. Navodno je ona koristila e, kroz ovaj program pristup kako bi dobila osobne podatke o europskim građanima. Kao četvrto, internet je globalni fenomen i stoga nam trebaju zajednički standardi. Komisija trenutno izrađuje okvir za suradnju što se tiče policije i pravosuđa, to je dobro, to je isto tako i važno. Možda bismo mi imali ne samo eh, možda bismo trebali ne samo imati takav okvir, nego i općenito okvir za osobne podatke ostvariti globalne standarde s Amerikancima. Možda bismo i tu trebali još se usredotočiti. Kao prvo treba nam europski cloud. Ako se europski osobni podaci pohranjuju na neki cloud, onda to mora biti cloud koji se nalazi eh, unutar okvira opsega europskih standarda, dakle unutar Europske unije. Kao drugo treba nam moderno pravo za zaštitu osobnih podataka. Možemo samo eh, u tom slučaju biti vjerodostojni ako i u samoj EU imamo visoke moderne standarde koji što se tiču zaštite osobnih podataka. Moram reći da me dosta zabrinjavaju neki razvoj kada vidimo kolike se količine podataka iskup, prikupljaju, a kada vidimo isto tako i ove napretke u tehnologiji, onda moramo biti odvažni, moramo označiti jasne granice, ostvariti jasne standarde e, na temelju prijedloga komisije. Mislim da bi deveti srpanj trebali zadržati kao datum glasovanja. Ne smijemo dati dojam da mi pokušavamo odgoditi ovaj eh, početak pregovora, nego bi trebala, trebalo dati do znanja kakvi su današnji napreci u tom polju. Mom klubu zastupnika je tako jako bitno da jasno izrazimo da su Sjedinjene države naši partneri. Kod dogovora o SWIFT-u mi nismo bili u mogućnosti izgraditi globalne standarde što se tiče borbe protiv međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, no europske službe su imale korist od tih e, ostvarivanja. Njemci su upravo uspjeli i prekinuti, to jest onemogućiti jedan napad, zato što su ih Amerikanci na to upozorili. Slična situacija se isto tako dogodila i u Španjolskoj. Što se tiče Swifta, sada od komisije, tražimo vlastiti sustav za e, procjenu e, tih podataka što se tiče bankovskih računa. Mi dakle moramo zajedno surađivati i moramo zajedno ostvariti napredak u tim poljima sa našim kolegama Amerikancima. Hvala sada kolega Moraes u ime kluba zastupnika ALDE na četiri minute. Gospođo predsjedavajući, gospodine prvenice, Ispričavam se, iz kluba zastupnika SND. Za nas, za moj klub zastupnika, su ovi podaci objavljeni u Guardianu što se tiče programa PRISM koje kojima je pristupila Američka nacionalna sigurnosna agencija u suradnji sa velikim eh, međunarodnim kompanijama poput Facebook, Google, Skype, YouTube i tako dalje. To su dakle velike poduzeća koje su sutkirale naše europske građane. Moj klub zastupnika jasno smatra da dok je sigurnost veliki prioritet, da je ovo veliko kršenje povjerenja za naše građane. I u eh, i za nas je sastanak 13.4. lipnja sastanak koji je od iznimne važnosti i trebao bi Europski parlament i svi klubovi zastupnice dati stvarno podršku Europskoj komisiji kako bi u suradnju s Amerikancima razjasnili što se zapravo dogodilo, jesu li pristupili osobnim podacima eh, naših građana, možda je to bilo u potpunosti neophodno, a možda i nije za borbu protiv terorizma, a to ukoliko se radi dakle, o nečem što nije bilo potrebno, onda je to veliki veliko kršenje povjerenja pod izlikom da se želi zadržati sigurnost. Imamo dakle te dvije oprečne stvari, sigurnost e, države i sigurnost osobnih podataka i treba tu postići ravnotežu. E, navodno su kompanije morale podijeliti svoje podatke sa Američkom nacionalnom sigurnosnom agencijom. One su to e, prihvatili, omogućili su pristup njihovim serverima. Američka obavještajna služba je time imala mogućnost izravno pristupiti čak i zaštićenim e, internetskim domenama. I došlo je moguće do masovnog procesuiranja osobnih podataka građana, a sve to pod okriljem e, prije spomenutih kompanija u okviru ovog programa na način koji nije u skladu sa zakonodavstvom Europske unije o zaštiti osobnih podataka. Također smo zabrinuti o nedostatku zakonodavnog okvira koji bi zaštitio naše osobne podatke posebice uzeti u obzir da će uskoro doći do da su u tijeku sporazumi od 2011. godine, kada su započeli, upravo o tom pitanju, dakle o osobnim podacima. Povjerenik bi trebao tražiti polaganje računa od američkih službi i osigurati se da ako oni procesiraju osobne podatke, da to rade u okviru naših standarda. A kao drugo, treba isto tako obratiti pažnju na ove pregovore što se tiče zaštite osobnih podataka sa Amerikancima i uzeti u obzir amandmane iz klubova zastupnika koji upravo idu u smjeru poboljšanja na zaštite osobnih podataka što se tiče e, korištenja osobnih podataka u svrhu zaštite. To je nešto iznimno važno što se ne treba odgoditi. A posebice je važno što se tiče osobnih podataka i protoka osobnih podataka. Važno je da to imamo e, na umu pri sadašnjim pregovorima u sporazumu o slobodnoj trgovini sa Sjedinim državama. Svjesni smo angažmana komisije da od Sjednih američkih država traži objašnjenje što se tiče ovog protoka podataka, no vrlo je bitno se tako uzavši u obzir ovo pitanje vezano s program PRISM i Nacionalnu sigurnosnu agenciju, da građani znaju točno što se može dogoditi s njihovim podacima. U mojoj zemlji, u Jedinom kraljevstvu, je došlo do velikog kršenja povjerenja. Građani su izgubili povjerenje u to i moramo se osigurati da tražimo od Amerikanca da polažu račune te da tako se osiguramo da su stvarno poštivali prave standarde što se tiče zaštite osobnih podataka. Hvala vam. Moram vas podsjetiti da prema e, odluci političkih klubova zastupnika nećemo imati niti vrijeme za spontano e, postavljanje pitanja, niti mogućnost upotrebe plavog kartona. Sada bih zamolila gospođu Inveld u ime kluba zastupnika Alde na tri minute. Hvala. Gospođo predsjedavajuće. 500 milijuna europskih građana je bilo jako šokirano kada su prošli tjedan saznali da je jedna strana zemlja imala neograničen pristup u e, sve detalje njihovih privatnih života. To je iznimno važna tema. U Sjedinjim američkim državama je to nešto što je isto tako sada stavljeno kao prioritet sam predsjednik Obama je mora odgovarati na pitanja postavljena iz medija a što vidimo u Europi uz sve dužno poštovanje povjereniku mi ovdje imamo povjerenika za javno zdravstvo koji razgovara o tome dok je zapravo gospodin Barozo trebao odmah doletiti u Strasbourg i odgovoriti na pitanja 500 milijuna europskih građana imamo i povjerenika za borbu protiv terorizma, gdje je nadležni povjerenik, gdje su nadležni politički vođe Europe, ali isto tako moramo i pogledati na same. Pogledajte u praznu polugružnu dvoranu. Samo prije, go, prije deset godina kada smo imali sličnu situaciju, takozvani ešelon, tada smo osnovali poseban odbor za istragu tog pitanja, a danas imamo tu potpuno drugačiju situaciju. Mi smo sada iznevjerili naše europske građane na, i to u trenutku kada je zapravo vjera u Europsku uniju na rekordno niskoj razini. Trebali biti, trebali bi nas biti sram. A zapravo ne bi trebali biti niti iznenađeni kada vidimo da nas Amerikanci špioniraju. Mi smo to znali. Mi smo postavljali uvijek iznova i iznova pitanja. No postavljanje pitanja komisiji je kao da razgovarate sa zidom. Imam dug popis neodgovorenih e, pitanja koje sam postavila o e, antiterorističkom američkom zakonu i o drugim pitanjima, a nikad nismo dobili o tome odgovor od komisije zemlje članice zato što postoji nacionalna rasprava u svim zemljama upravo o tom pitanju kada je e, na primjer gospođa Merkel rekla da će tražiti objašnjenje od Amerikanaca, ali u svim zemljama članicama. Svi radimo slično, dakle zemlje članice sada zapravo se obraćaju svaka za sebe svojim građanima i je li onda i veliko zanađenje kada izgubimo povjerenje građana, jer se čini da građani niti više ne vjeruju ni svojim vladama. Gubimo dakle na neki način tlo pod nogama. Kako možemo reći Egipat, Iran, kako možemo reći drugim zemljama da ne špioniraju svoje građane jer to nije demokratsko načelo, kada mi radimo to isto našim građanima, stvarno gubimo vjerodostojnost. Što se tiče posebnog odnosa s Amerikancima, čula sam da se svi kolege upravo referiraju na to sa našim najbližim saveznikom, našim najbližim partnerom, no ne znam jeste li poslušali izjavu gospodina Obame kada se obraćao e, američkoj javnosti, rekao je nemojte se brinuti, ne špioniramo američke građane, špioniramo samo strance. Stranci, dakle to smo mi, to su europski građani. Kakav je to onda posebni odnos? Tijekom proteklih 12 godina je Europa učinila sve što je moguće kako bi bila najbliži saveznik Amerikanaca u borbi protiv terorizma i sigurna sam da ćemo i dalje nastaviti biti njihovim saveznikom, no moramo se onda naći na ravnopravnom, eh, ravnopravnom položaju. Gospodine Borg, ovo je stvar za političko vodstvo, treba nam političko vodstvo u Europi koje će obraniti pravo naših građana, a vrijeme je upravo sada za to. Hvala kolegica Inveld, sada kolega Albrecht u ime Kluba zastupnika Zelenih. Na minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavajuće, dragi proveniče, dragi kolege. Ja u potpunosti dijelim zabrinutosti koje su upravo spomenuli svi predstavnici kluba zastupnika ovog doma. Želim reći da se ne radi samo o zaštiti podataka, ne radi se samo o nekom malom tehničkom pitanju, radi se o vladavini prava i o demokraciji, jer su oba načela zapravo potpunosti u proturječnosti sa e, masovnim praćenjem građana diljem svijeta i stoga se moramo sada e, jasno zauzeti za to da ne želimo masovno praćenje, trebamo jasna E, jasna pravila što se tiče zaštite osobnih podataka za zaštitu demokracije i vladavine prava, ali isto tako i za povjerenje e, građana u digitalno tržište ili pak e, možemo reći i općenito za, u, tržište. Mi kao europljani moramo stvoriti naše vlastite standarde što se tiče zaštite osobnih podataka, zaštititi prava naših građana, prije svega odlučiti što je prije moguće o predloženim uređenjem što se tiče uredbe o zaštiti podataka i prije svega o pitanju prijenosa podataka, zato što se radi o tome da kompanije procesuiraju u velikoj količini podatke i zatim daju um, nadležnim službama mogućnost da pristupi tim podacima. Ako želimo imati pravi europski cloud, nam moramo imati jasna pravila uvezana uz zaštitu osobnih podataka, moramo jasno isto tako deliti pravila vezana uz transfer podataka, a ja kao izvjestitelj za okvirni sporazum o zaštiti podataka s Amerikancima moram stvarno sada reći da trebamo raditi na tome da se moramo osigurati za zajedničke snade s Amerikancima, ali za to nam je potrebno isto tako i odgovarajuća reakcija s druge strane Atlantskog oceana. Trebaju nam promjene u ovom području zakonodavstva, inače nećemo naći zajedničko tlo za pregovaranje. Hvala vam. Hvala i vama. Sada predajem e, gospodinu Kirkopu riječ u ime kluba zastupnika ECR-a na dvije i pol minute. Hvala. Rasprava današnja e, zapravo se vrti oko povjerenja građana i o tome da e, države i nacionalne službe moraju polagati račune što se tiče zaštite građana i njihovih podataka. One kompanije koje su bile prozvane su za sada demantirale činjenicu da su radile nešto izvan zakona, ali svi se slažu da je još prerano izvući zaključne, zaključke iz toga. A eto, ipak mi smo ovdje, svi upiramo već prstom u određene osobe, svi već daju izjave koje idu protiv e, našeg američkog partnera, a zapravo to sve činimo bez e, dokaza, bez podataka a to sve ide u skladu sa onim pravilom da osuđujemo preranu osobu koja se još nije uspjela obraniti. I dalje pokušavamo postići sporazum sa Amerikancima o zaštiti e, osobnih podataka. To je nešto što moj klub zastupnika zastupa, a ključno u tome zaštitu naših građana izvan Europske unije je upravo naš odnos sa drugim zemljama. Stoga bih pozvao na oprezno ophođenje e, što se tiče onoga kako se neki kolegi kolege obraćaju ovdje, jer je to nešto što će nas samo više udaljiti, a ne nas udružiti. E, obavještajne službe se često tužuje da ne djeluju prerano, a zatim ih se jednako tako osuđuje kada prekrše svoju nadležnost. Njihovi uspjesi se u tajnosti slave, a kada e, dožive neuspjeh, onda se o tome javno raspravlja. Kao što znamo, teroristi i organizirane kriminalne skupine koriste informacije i tehnologije protiv nedužnih građana. I stoga moramo imati i očekivanje da će se ta tehnologija koristiti i u korist građana. No te informacije se naravno moraju koristiti samo unutar e, načela e, vladavne prava i demokracije. Moramo znati da nećemo dobiti više slobode time što oduzimamo drugima slobodu i da će naša najveća najveće dobro biti vladavina prava. I stoga je za nas političari kad kad bitno da kažemo onima koji imaju manje vidljivih prava da ne smijemo žrtvovati demokraciju kako bismo zaštitili naše građane. No, ipak treba neke ovom domu potetiti tko je zapravo pravi neprijatelj i gdje se on nalazi i kada se obhodimo sa našim saveznicima, kada želimo istinu, kada želimo znati što se događa, to je sve ispravno, no pazite na to što kažete i da ne vičete pritom. Hvala vam i sada kolega Paška iz e- Kluba zastupnika FD na minutu. Hvala vam. Poštovani povjereniče, šokiran sam curanjem informacija, o tajnom programu praćenja iz SAD-a. Agencija još od 2007. prikuplja informacije te obrađuje ih, on, te obrađuje informacije o našim građanima. Dakle, sva, elektronska komunikacija, sva naša elektronska komunikacija prolazi kroz američke kanale. To pokazuje da Amerikanci krše privatnost i prava naših građana. Ne smijemo dozvoliti špionažu naših građana. Ovo je nelegalno praćenje građana i to je doista nelegalno. Američke tvrtke koje su dopustile pristup ovim e, podacima američkoj vladi krše propise Europske unije i to pitanje moramo istražiti. Isto tako moramo usvojiti jednake mjere te kazne protiv tih tvrtki, jednake koje primjenjujemo na druge koja krše naše pravila. Paranoično ponašanje naših e, američkih partnera je nije dopustivo. Sada dajme riječ gospođi na minuti i pol. Hvala gospođo predsjedavajuća. Slušajući vas, gospodine povjereniče, sama sebi velim, jel se vi nama rugate? Znam da vi ništa o tome ne znate i da bi gospođa Reding trebala biti tu. Ali e, htjela bih reći da ničeg novog pod e, ovim nebom. Dakle, ono što komisija kaže to samo potvrđuje ono što šačica nas raskrinkava kada je riječ o informacijama, e, podacima koje e, Amerika e, koristi. Evo ga, u petom mjesecu 2010. godine Joe Biden, potpredsjednik, je govorio koliko američki ustav štiti podatke naših sugrađana. Broj onih koji su to E, sumnjali sve veći. Zahvaljujući zviždaču znamo da NSA e, koristi barem e, baze podataka devet najvećih internet tvrtki. To sve ide od ne znamo pa sve do jako brižno motrimo na svim zahtjevima. Ovo sve što nam Amerikanci govore, to je direktno izrazio američki predsjednik Obama, E, ukratko e, nadzor interneta ne primjenjuje se na američke građane niti na ljude koji žive na njihovom tlu. Sudac mora biti u mogućnosti da zaštiti e, građane svoje zemlje. Zakon američkih, američkih država je očito prekršen, no pređemo preko toga. Sama činjenica da svi drugi mogu biti slobodno špionirani, to je ono što mi već mjesecima govorimo. europski građani nemaju jednaka prava kao i američki građani tisuće podataka masovno se korište e, bez e, ikakve selekcije i bez da e, se išta po, tome može poduzeti ljudi iz Europola nam to stalno govore. Dakle, mi sada želimo reći dosta, ne može ovo više ovako ne mogu ljudi koji e, imaju mandat e, da se vraćaju s pregovora bez ikakvih rezultata. U početku smo odbacili SWIFT, onda smo odbacili jaktu jer želimo da građani imaju jednaka, europski građani imaju jednaka prava na zaštitu svojih podataka. To bi E, uvelo još dodatnu hipokriziju, a nama je jasno kakva je situacija e, na terenu, jer imamo i suviše dokaza čak o tome i zahtjevamo da Sjedinjene američke države zaštite podatke europskih europljana. Hvala, gospođo Rađa. Predajem riječ gospodinu Ernhojzeru. Hvala, gospođo predsjednice. Što biste rekli kada američka obavještajna služba vas, da vas ona slijedi 24 sata, zapisuje vaše aktivnosti i zatim pohranjujete podatke? Sigurno ne biste se slagali s tim, no to se upravo e, događa na u internetskoj sferi i to 24 sata dnevno. Naš dom je taj koji treba osigurati zaštitu temeljnih prava, a ovaj program sada krši to pravo. A što mi radimo? Mi sada E, mi zapravo stalno dopuštamo danas na samare američke službe putem za primjer sporazuma SWIFT i drugih. Jednostavno je to nedopustiva situacija, vrijeme je da preuzmemo odgovornost, da preuzmemo stvari u naše ruke, da vršimo pritisak kako bi se taj program zaustavio. Trebali bismo isto tako ostvariti jednu istragu kako bismo vidjeli koji su pravni temelji tog programa, koji su europske obavještajne službe iskoristile te podatke, na primjer Europol. I konačno bismo trebali isto i pozvati nekog američkog predstavnika kako bi nam konačno i položili račune za svoja, svoje djelovanje. Ovo je samo i dalje udaljavanje od prave demokracije. Hvala. I na kraju dajem riječ gospodinu povjereniku Borgu za zaključne riječi. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Moram reći da komisija dijeli zabrinutost Europskog parlamenta nakon ovog e, posljednjeg, posljednjeg skandala i obavijestit ću gospođu Reding o svemu o čemu smo govorili, a ona će govoriti pred odborom 19. lipnja i govorit će o e, razvojima, o događajima koji će se dakle, do toga dana, ali i o pregovorima na sastanku u Dublinu sljedećeg petka. Govorit će o našim bojaznima na sastanku ministara sljedeći petak, te zatražit će pojašnjenja od e, SAD-a. Ovo je bila jako dobra rasprava, jako kratka. I primijetio sam dva trenda misli, mišljenja. Prvi je da moramo pojasniti ove događaje sa Sjedinjenim američkim državama te pojasniti da informacije o europskim građanima i razmjena tih informacija mora poštivati propise Europske unije. Isto vrijedi i za SAD i kao što, ako ste pročitali ono što je gospodin Moraes rekao u The Guardianu, žviždači jasno kažu kako je vrlo jednostavno pristupiti e, informacijama. I rekao je, vlada je sebi dozvolila ovlasti na koja nema prava. Ne postoji javni nadzor. Rezultat je da ljudi poput mene imaju, dakle mogu otići dalje nego što, eh, što smiju. Tako da imamo pravo postaviti pitanje na sljedećem eh, sastanku na vrhu ministara. Dakle, je li to doista ono što se događalo s europskim građanima? Istovremeno, uh, cijenim komentare gospo, gospodina Kirkofa. Nemojmo zaboraviti tko je neprijatelj. I kao bivši ministar unutarnjih poslova, na toj sam dužnosti bio deset godina, Dakle, uh, kako se možemo boriti protiv organiziranog kriminala i terorizma? To nije moguće bez prikupljanja odgovarajućih informacija. No frustracija bilo kojeg tijela zaduženog za provedbu zakona je da dok teroristi i mm, skupine organiziranog kriminala ne poštuju apsolutno nikakva pravila, tijela za, zadužena za provedbu zakona ne mogu koristiti ništa, dakle, nego to kako bi se borili protiv terorizma. Stoga e, cijenim komentare gospodina Webera i ostalih zastupnika. Doista imamo poseban odnos sa SAD-om, oni su naši partneri. Pokrenuli smo istrage o sprječavanju terorizma kroz razmjenu informacija s našim partnerom, no nitko ne bi trebao koristiti taj poseban odnos e, kako bi izbjegao poštivanje propisa te međunarodnih standarda. Dakle, govorimo o dijelu e, koje je vrlo osjetljivo. Moramo zadržati to partnerstvo, a partnerstvo ne podrazumijeva samo prava, već i obveze. Zato što ako govorimo o odnosu koji je poseban, onda bi i obveze trebale biti posebne i ništa se ne bi smjelo uzimati zdravo za gotovo. Zato cijenim i komentare gospođe Invelt, imajući na umu i ono što je rekao gospodin Kirkhope o tome tko je pravi neprijatelj. Isto tako htio bih vas podsjetiti da u kontekstu prijedloga, prijedloga za reformu propisa o zaštiti podataka te naglasiti važnost e, usvajanja tih novih prijedloga, komisija je jasno rekla da poštivanje propisa u trećim zemljama, ako se recimo krše međunarodni propisi i reforma definira pravni, e, pravna sredstva koja bi se trebala koristiti. Komisija je spremna razmisliti o unapređenjima koja Europski e, parlament smatra da su potrebna u tom kontekstu. Zato moramo raditi zajedno na brzom usvajanju tog paketa